meine sehr geehrten Damen und Poštovane dame i gospodo, noćas je preminuo naš dugogodišnji kolega Wilfried Martens. Gospodin Martens je rođen 19. travnja 36. godine te je bio predsjednik Europske pučke stranke na europskoj razini. On je u Belgiji, u svojoj domovini, imao dugu političku karijeru, imao je i dugu karijeru i na europskoj razini, te isto tako dugu karijeru kod nas u Europskom parlamentu. Kolega Martens je od 79. do 92. godine uz kratki prekid bio predsjednik vlade Kraljevine Belgije. Kolega Martens je od 94. do 99. godine vodio klub zastupnika europskih pučana ovdje u Europskom parlamentu. Wilfried Martens je bio uvjeren, duboko uvjeren europljanin njegov cijeli politički život je proveo sa ciljem europskih integracija. Bio je jedan od glavnih zastupnika zajednice zemalja Beneluxa, bio je dio osnivačkog postupka europske zajednice, čiji je doprinos integracije Europi nešto što ne možemo dovoljno cijeniti. Gospodin Martens je bio čovjek koji je bio duboko uvjeren katolik, koji je iz svog uvjerenja katoličke pouke bio izvanredan političar, dio kršćansko-demokratskog pokreta u Europi. Njegov, njegova misija je uvijek bila ta da zemlje u Europi nakon rata se moraju udružiti, da moraju savladati svoje razdore, da moraju i izvan granica se držati skupa. Uvijek iznova smo od njemu dobivali poruku da je Europa jaka samo ako je zajedna i zajednička. Ako se ustanovi na načelima prava, demokracije i slobode i uz volju da se poštuje i tuđe mišljenje i tuđa sloboda i da se time daje priznanje i vlasti toj slobodi, samo onda ćemo ići dobrim putem. Sa gospodinom Martensom su kolege i kolegice iz europskih pučana izgubili jednog velikog vođu, Belgija, Karina Belgija je izgubila velikog državnika, a Europska unija je izgubila velikog evropljanina. Molim vas da se u čast gospodina Martinsa dignete sa vaših mjesta. Sie haben sich zu Ehren von Wilfried Martens Plätzen. čast gospodina Martinsa ste se ponegli s vašeg mjesta. Zahvaljujem vam. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Cijenjene kolegice i kolege. Meni je veliko zadovoljstvo, velika mi je čast, dame i gospodo, moći vam priopćiti da je na konferenciji predsjednika donesen